glasovanje o ovome u 12 sati, rasprava o ovome završena. A sljedeća rasprava je rasprava vezno uz, uz izvješće gospođe Delanja što se tiče krize vezano uz prehrambene proizvode, prijevore u prehrambenom lancu i kontrole prehrambenog lanca. Izvolite, izvjestiteljice, predajem vam riječ. Hvala vam. Većina kolega i kolegica sada vjerojatno upravo večeraju, no ja ipak unatoč tome želim govoriti o ovoj vrlo važnoj temi što se tiče prijevare veznih prehrambene proizvode. Sutra ćemo glasovati o tome. Želim zahvaliti drugim klubovima zastupnika, svim izvjestiteljem u sjeni na njihovoj konstruktivnoj suradnji. U tom smislu smo izradili ovo izvješće te smo ga jednoglasno izglasali u okviru odbora za okoliš. Nakon niza afera je ovo sada prva izjava Europskog parlamenta što se ove teme tiče. Glavni problem u ovom kontekstu je nedostatak usporedivih podataka kako bismo uopće procijenili opseg ovog fenomena. akademske studije su vrlo rijetke, a isto tako i podaci iz Europola i razgovori e, branši, oni nam svima, svi pokazuju o kojim se proizvodima radi. Radi se o vinu, ulju, mesu, ali postoji čak i prijevara veznih uz kavu. U EU se tu ugrožavaju e, milijardi eura, a dobili smo isto tako i dojave da se ovime bave i skupine vezane za organizirani kriminal. Za razliku od e, Sjednih američkih država, gospodine praveniče, Europska unija nema zajedničku definiciju prijevara u prehrambenom lancu. Nju treba odmah sada izraditi. U ovom izvješću smo mi stvorili prvi temelj za to temelj da se nešto poduzme u vezi prijevare u prehrambenom lancu, to je nešto što još nije dovoljno razvijeno. Dugo su nacionalne i europske službe propustile djelovati, čak i kada te afere nisu dovodile određene zdravstvene opasnosti sa sobom. Zaštita građana Europske unije je naravno naš najvažniji cilj, ali postoje i drugi slučajevi prijevara u prehrambenom lancu. Postoje određeni dionici koji iskorištavaju naš sustav i na taj način podgrabljuju povjerenje potrošača u informacije veznih uz prehrambene proizvode. Jedna trećina potrošača u moje državi članici smatraju da više ne mogu vjerovati etiketama na prehrambenim proizvodima. To je e, vrlo zapanjujuće. Stoga moramo još više propitati ovaj fenomen i su tako moramo poraditi na jačim kaznama. Primjer, e, afera vezna uz konjetinu. Četiri poduzeća je sudjelovalo u tome, tri poduzeća su počinila taj zločin izvan, dakle, izvorne zemlje Irske i zapravo su samo jedno poduzeće ici mogli kažnjeno goniti. No, najviša kažna bi bila pritom 30.000 tisuća eura. Ali sa jednim kontejnerom konjetine koje se e, preetiketira u govedinu se može već zaraditi, zaraditi tisuća eura. I tu se dobro vidi ono što moramo promijeniti u EU, Moramo pojačati kazne, barem dva puta onog iznosa koji bi mogao biti potencijalna dobit e, tog e, događaja. U svakom slučaju, ako dođe do takvog nečega, poduzeću treba oduzeti licencu. Zatim, interne kontrole. Ne radi se samo o više kontrola i o većem iznosu. Mi smo dosta zabrinuti što se tiče ušteda e, veznih uz inspekcija. Trebamo drugačiji sustav, trebamo možda manje kontrola, ali neprevidivih kontrola, iznenanih kontrola. Danska i Italija tu imaju dosta dobar pristup. Više prekogranične suradnje preko Europola, novi sustav ranog upozorenja pri Europskoj komisiji Dakle, tih 28 nacionalnih kontrolnih sustava treba mnogo bolje uskladiti jedno s drugim kako bi se pokrilo cijelo područje Europske unije. Trebamo bolju razmjenu informacije što se tiče cijelog lanca dodatne vrijednosti pa i što se tiče posrednika. Trebamo pripaziti na na velike lance prehrambenih proizvoda. Sve to dosta govorimo, ali u praksi se to još nije pokazalo. Vjerojatno ćemo sada odvijeti ovu raspravu prije svega što se tiče konjetine. Naravno, upravo kada govorimo o označavanju porijekla mesa, tu može doći do prijevare, no s druge strane možemo se pobinuti da potrošači isto tako bolje razmišljaju o sastojcima u određenim proizvodima, prije svega kada se radi o proizvodima u kojima ima mesa. Posebice kod mesa treba pošeti kontrole. Isto tako treba procijeniti posljedice kako ne bismo donijeli preoštre mjere. Ja se jako veselim reakcijama kolega i kolegica i sutrašnjem glasovanju. Hvala vam. Hvala vam sada sljedeći govornici. Gospođa Esaja, vi ste prvi na popisu. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavatelju. Iako je ova rezolucija pokrenuta zbog e, afera vezano uz konjetinu, odbor je donio dobru odluku kada su odlučili postaviti strukturne, strukturna pitanja i osvrnuti se na strukturne probleme što se tiče prehrambenog lanca. Danas je sigurnost hrane na najboljem, e, na najboljoj razini ikad Naprimjer, osoba koja obolje od hrane, to je stvarno prava rijetkost, no povjerenje u sam prehrambeni lanac i u etiketiranje je na jako niskoj razini. Mi prodajemo prehrambene proizvode gdje kažemo da imamo dakle dobro postupanje pri izradi i dobro etiketiranje, a kad to stvarno nije slučaj.

zato što imamo previše afera općenito na tom području. U mojoj zemlji je dakle bila ova afera s konjetinom i želim reći nekoliko riječi o tome. Ta konjetina je pronađena prvo u Irskoj. Treba reći da je vrlo e, velika pažljivost službi o tome da se to identificira i zatim je dobra suradnja među svim 28 država članica uspješno ograničilo e, tu aferu i e, isto tako nadam se spriječilo da se to ikad novi. Gospođa Delange je rekla jednu vrlo važnu stvar. Kada govorimo o kaznama, te kazne bi uvijek trebale biti dvostruko, trostruko, možda čak i četvrostruko više. To bi, mislim, moglo dosta smanjiti opseg tog fenomena. naravno, isto tako sama e, pažnja, to je vrlo bitno, a zatim isto tako i pravilno etiketiranje, te prije svega E, pravilno postupanje sa mesom e, konjetinom, jednako kao i što se tiče drugog mesa gdje se mora navesti dakle, e, porijeklo i ostale podatke vezano uz meso. Hvala vam, sada napuštam predsjedništvo, samo da kažem da sam prije pet godina prestao jesti meso, dakle ovo sve je odbralo akademske prirode za mene. Gospođa Seva Lovi sljedeći govornik. Děkuji, pane předsedo. Eh, s Hvala vam, gospodine predsjedavatelju Zbog skandala sa konjetinom i opsega tog, te afere, ćemo sada konačno riješiti pomesa sa kakvoćom prehrambenih proizvoda. Sa zavaravajućim etiketiranjem eh, u prehrambenom sektoru s tim treba završiti. Moramo točno znati kako je porijeklo prehrambenog proizvoda. Ako je etiketiranje krivo, onda moraju uslijediti sankcije. Njih treba primjenjivati. Zatim isto tako imamo još jedan problem sa dvostrukom kakvoćom proizvoda u eu Dakle, jednako pakiranje, ali drugačiji sadržaj. Ja samo jedno zahtijevam. U tom slučaju treba uzeti u obzir zabrinutosti i argumente potrošača. Nažalost, kakvoća je relativno pitanje, te isto tako i pitanje davanja prednosti određenim sastojcima. Sada konačno govorim i o kakvoći, a ne samo o sigurnosti hrane, no nažalost tek nakon što je poverenje doista e, drastično palo. Kakvoći trebamo pridodati najveću moguću pažnju, te želim zahvaliti još izvjestiteljici te izvjestiteljem u Sjeni na, na dobrom radu. Hvala vam, predajem riječ e, Gospodinu Ferreiri, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavatelju. Proteklih nekoliko godina smo imali više slučajeva prijevare u prehrambenom lancu zbog e, manjkavosti postojećih kontrolnih sustava. Imali smo konjetinu koja se podavala pod govedinom, imali smo kontaminaciju sa dioksinom u proizvodima Imali smo e, razne proizvode e, s porijeklom kloniranih životinja koje su stavljene normalno na tržište, imali smo alkoholna pića koja su bila krivotvorena, imali smo organske proizvode koji nisu zapravo organske prirode. To sve pokazuje da naša glavna načela slabljuju. Ne potičemo javno zdravstvo, ne potičemo povjerenje potrošača u prehrambeni lanac. To je povezano ne samo sa neuspjesima što se tiče kontrole i regulative, to je isto tako e, zasigurno povezano sa deregularizacijom, sa liberalizacijom e, trgovinskih politika. Sve veća složenost i sve veći raspon prehrambenog lanca, pa isto tako i ekstenzivna proizvodnja koja potiče velike poljoprivredne kompanije na uštrb e, potrošača. Ako ovo ne suspijemo, onda ćemo imati i dalje više slučajeva, dakle moramo imati konstruktivne modele. Riječ ima gospođa Morovaj. Sjepen, a tema elermiser, és Hvala. Ova tema je prehrambena sigurnost i, sigurn... i kriza u prehrani, ali zapravo to je nešto što ne obuhvaća ovo izvješće. I zapravo je to nešto što ću preporučiti svojim e, sugrađanima Mađarima, odnosno svake subote ujutro posjećujte tržišnu i izbjegavajte maloprodajne lance koji prodaju smeće. U Budimpešti primjerice ima brojnih tržnica na kojima se može kupiti kruh, povrće i voće. I to izravno od samih proizvođača. I na taj način možemo učiniti uslugu vlastitom zdravlju. A osim toga, takvo kupovanje nije skuplje od kupovina u prodajnim lancima ili u supermarketima, tako da evo učinite to i vidimo se na tržnici svake subote. Hvala, riječima, gospođa Petrović. E Europa je uvijek naglašavala potrebu za zaštitu potrošača u zdravlju kao jedan od svojih prioriteta. Nedavne prijevare u vezi sa hranom e, utječu negativno ne samo na zaštitu potrošača, nego na zdravlje potrošača. Potrošači moraju biti sigurni da ono što nalaze na policama naših trgovina je doista u skladu sa deklaracijama o sadržaju. Postignuća su značajna, međutim još uvijek svjedočimo onome što neki poduzetnici znaju učiniti kako bi ostvarili profit. Nedavni slučaj neispravnog označavanja životinskih vrsta je samo jedan primjer. Iako su to uglavnom izolirani slučajevi, kada se jednom prijevara otkrije, ona značajno utječe na našu savjest, na našu svijest. Dakle, potrebna nam je učinkovitija i veća kontrola tržišta što će spriječiti također i slične buduće prijevare. Hvala i

Hvala. Želim zahvaliti izvjestiteljici gospođi Delanke i također izvjestiteljima u Sjeni na napornom radu na izradi ovog izvješća. Europska komisija se slaže da je sprječavanje prijevare u vezi sa hranom doista naš prioritet tako želimo sačuvati visoku razinu prehrambene sigurnosti i također povjerenje potrošača u naše tržište hranom i također konkurentnost europske prehrambene industrije. Poduzeto je već e, više inicijativa nakon otkrića prijevare sa konjskim mesom prošle godine. To je učinila komisija i ove inicijative imaju za svrhu povećati svijest o prijevarama u vezi sa hranom i također potaknuti zemlje članice da bolje otkrivaju i također progone takve prijevare duž lanca prehrane. Također, ova mreža koja uključuje 28 zemalja članica i komisiju je uspostavljena kako bi se poduzele pravovremene mjere protiv prehrambenih pjevra i da se takve mjere provedu diljem Europske unije. Također postoji posebna radna skupina u sastavu opće uprave za zdravlje i potrošače koja koordinira ovim e, aktivnostima u mreži i koja kontaktira sa ostalim agencijama, recimo Europolom, o usklađivanju strategije u borbi protiv prijevara u vezi sa hranom. Također radimo na daljnjim inicijativama i izvan ovog akcijskog plana u pet točaka koji je predstavljen u ožujku prošle godine. I također Želim naglasiti da izvojena područja našeg djelovanja su obuhvaćena također i ovim izvješćama o kojem raspravljamo danas. Tako želimo naglasiti da radimo i također na drugom krugu tekstiranja kako bismo otkrili prisutnost konjskog mesa u proizvodima gdje to nije deklarirano i takve aktivnosti su korisne komisiji i također će predstavljati i plodno za daljnju razradu inicijativa. Ne moram niti dodati da će komisija i dalje izvješćivati parlament o daljem napretku. Kada je riječ o označavanju porijekla mesa, planirali smo brojne inicijative u sklopu novog zakonodavstva o informiranju potrošača o hrani, a to uključuje također i novo označavanje porijekla mesa. Nova uredba je nedavno usvojena koja utvrđuje modalitete za označavanje svinskog, kozijeg, ovčjeg i sličnih mesa. Kada je riječ o označavanju mesa koje se koristi kao sastojak, 17.12. prošle godine je usvojena jedna inicijativa po tom pitanju. No, također, kako bismo udovoljili kriterijima za označavanje porijekla, moramo također prepoznati da se te mjere ne smiju koristiti e, kao paravan. Naime, moglo je još uvijek doći do skandala sa e, konjskim mesom i da je označavanje e, sastojaka bilo obavezno kada je riječ o takvoj prehrani. Kada je riječ o kloniranju, komisija je nedavno usvojila dva prijedloga o zdravlju životinja u vezi sa kloniranjem. Prva predložena direktiva će zabraniti upotrebu tehnologije kloniranja za, e, e, e, stoku i također će zabraniti upotrebu takvih kloniranih životinja. I također druga direktiva će zabraniti derivate recimo meso i mlijeko kloniranih životinja i trženje istima na tržištu. Hvala. Povjereniče, zatvaram raspravu. Glasovanje će se održati sutra u 12 sati. Now we move on uh, Benjon, no, Steinbrück. Sada prelazimo na raspravu, raspravu o izvješću Steinbrück. Učinkovita inspekcija rada kao strategija za poboljšanje radnih uvjeta u Europi. Dajem riječ gospođi